Priopćenja predsjednice nema priopćenja, pa ćemo odmah početi s trećom točkom dnevnog reda o kohezijskoj politici i tematskim ciljevima, promicanje održivog prometa i ukidanje uskih grla u ključnim prometnim mrežama. Gospodin Zlotovski je izvjestitelj. Nakon njega će govoriti izvjestitelji u sjeni a naravno nakon toga i drugi članovi odbora koji će htjeti uzeti riječ. Nakon toga zamolit ću predstavnika ili predstavnicu Europske komisije da uzme riječ. Gospodine Zlotovski, želim vam dobar dan i dajem vam riječ. Hvala lijepa. Ovo je vrlo važno pitanje u sadašnjem programskom razdoblju. Radi se o načinu da se u različitim mrežama ukinu uska grla. Radi se o uredbi koja je vrlo dugačka i sa odborom regije pokušalo se to e, riješiti. A treba napraviti detaljnu analizu i treba vidjeti dokle se napredovalo. Kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj kao instrument za razvijenje Europe su bitni instrumenti i e, tu se radi o e, velikoj svoti koja je izdvojena za programsko razdoblje. 35 dolazi milijardi iz kohezijskog fonda, dok otprilike isto 35,5 milijardi dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Promet je ključan i pridonosi gospodarskom razvoju u Europi, a također omogućuje bolju konkurentnost regija. Međutim, kako bi se gospodarski potencijal ostvario u okviru unutarnjeg tržišta, e, potrebna je dakle prometna infrastruktura. Infrastruktura koja se nije previše promijenila. Međutim, u mom sam mišljenju napisao da što se tiče TNT e, mreža je napredak bio prilično ograničen. Podaci koje je dala Europska komisija su zapravo zastrašujući, naime ukazuju na niski stupanj apsorpcije ulaganja. E, devet tisuća 600 je kilometara e, bilo predviđeno, ali nije se sve ostvarilo. Od otprilike 7000 e, km željezničkih pruga koji su bili predviđeni, 980 e, je E, ostvareno. I e, također je vrlo mali postotak e, povezivanja željezničkih pruga ostvaren. U razdoblju od 2007. do 2013. godine uložen je na 81 milijarda eura, što predstavlja gotovo trećinu europskih e, strukturnih strukturnog fonda za ulaganje. Od 2050. E, godine može se očekivati da će se promet povećati za 50%. Velik broj država članica prilično kaska u ostvarivanju zajedničkih ciljeva prometne politike. Naročito ako uspoređujemo zemlje istočne i središnje Europe sa zemljama zapadne Europe. E, prioriteti Europske unije često ne odgovaraju prioritetima najmanje razvijenih zemalja. Pozivam stoga na fleksibilnost kako bismo premostili jaz koji postoji u ulaganjima. Potrebno je također napomenuti da države članice vrlo često ne uspijevaju upravljati različitim investicijskim fondovima. Potrebno je da države članice e, bolje e, informiraju o pojedinim mogućnostima financiranja, također i o javnom i privatnom partnerstvu koje često nedostaje, zato moramo i dalje nastaviti sa subvencijama, a ne samo se okretati financijskim instrumentima. Jer financijski instrumenti nisu uvijek idealni za e, ulaganje u željezničku infrastrukturu. Stoga je bitno pojačati sustav subvencija. Subvencije su i dalje vrlo važan način da se privuče privatni kapital. Uskoro ćemo početi raditi na sljedećem višegodišnjem financijskom okviru koji će se odnositi na razdoblje nakon 2020. godine. A financiranje naših prometnih politika ne smije se tada smanjiti. Novac je naime potreban kako bismo izgradili zajedničku europsko e, prometno područje. Izazova ima mnogo kada se radi o financiranju prometnih infrastruktura u državama jer imaju ograničene proračune. Potrebno je također financirati i modalne mreže prometa. A ne smijemo zaboraviti da najveći teret leži na državama članicama. Hvala puno gospodine Zlotovski. Otvorit ću sada raspravu tako što ću najprije dati izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Wim van de Kamp prvi ima riječ. Predsjednice, zahvaljujem. Doista mi je zadovoljstvo danas um, zauzeti mjesto kolege Marinesko koji je zapravo izvjestitelj u sjeni za EPP. za ovo izvješće. Tri komentara s moje strane. Prvi komentar. Naime, sve tri stvari koje sam htio reći zapravo su već uključene u izvješće gospodina Zlatovskog. No, postoji ovo pitanje implementacije TNT koridora i zapravo realizacije koridora u TNT mreži. često se zemlje članice prilično uh, vuku u implementaciji koridora i nedavno smo e, počeli primjenjivati načelo e, koristite ili izgubite pravo, use it or lose it, pa ne znam može li gospodin Zlotovski prokomentirati. A drugi se tiče CF fonda koje i to je rekao izvjestitelj vrlo jasno i glasno, ali sada idemo u pregovore formalno i neformalno u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. I u svakom e, slučaju nastavak financiranja iz fonda CEFI E, možda i proširenje financiranja za, je nešto što bi mnoge zemlje pozdravile, ali postoje E, mnoge potrebe za financiranjem infrastrukture, a financiranje iz CEFA je vrlo e, uspješno provođeno posljednjih godina. Te još jedno pitanje koje se tiče susjednih zemalja. Vidjeli smo e, i u pristupu povjerenice Bolci i povjerenka Hana da da postoje neki pravci recimo iz Njemačke prema recimo Ukrajini i Češkoj, na primjer. I pitam se, e, bi li to moglo biti uključeno također u nacrt mišljenja? Jer e, naravno da naše ceste ne staju na vanjskim granicama EU. Hvala lijepa, gospodine Van de Kamp. Popite samo malo vode. Gospodine Ertu, hoćete li vi uzeti riječ? Ne, gospođa Grapini. E, ne. Onda gospodin Telička. Hvala predsjednice. Ja ću ovdje sve govoriti uglavnom u ime kolege Van Miltenburga. A razmišljala sam možda da počnem i nizozemski govoriti obzirom da ga zamjenjujem, a bolestan je i to tako da stvarno ne može doći. Mislim, sezonski, ali neugodno. Dakle, u njegovo ime želim reći da on pozdravlja ovo mišljenje, ali ima također neke napomene. Najvažnija stvar je otvoriti mogućnost korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijski fond za prekogranične infrastrukturne projekte Također treba dovršiti TNT mrežu i manji prekogranični projekti trebali bi dobiti europsko financiranje. Druga stvar odnosi se na stavak drugi gdje on moli da se e, posebice obrati pozornost na poštivanje eksante uvjetovanosti i dati će neke amandmane na to. A zadnja napomena u stavak četvrti, dakle on ne smatra da grantovi iz EU fondova bi trebalo povećati, znači bespovratna sredstva recimo bolji su primjeri javno-privatnih partnerstva, posebice u kohezijskom <laughs> području zemljama članicama. Dakle, tim putem treba ići dalje. Toliko, evo od mene u ime kolege. Hvala. Hvala gospodine Telička. Gospodin Pimenta Lopez, izvolite. Zahvaljujem. Mi imamo neke načelne prigovore e, na ovo mišljenje. E, posebice kad se radi o tome da se uspostavi ravnoteža između potrebama i kohezijske, dakle, kohezijske politike i kada se radi o tome da unutarnje tržište e, postane sredstva za postizanje ciljeva definiranih u kohezijskoj politici. E, odredbe unutarnjeg tržišta same po sebi predstavljaju cijeli niz uskih grla, a koje ne utječu povoljno na koheziju, posebice e, u smislu e, u tom smislu da jačaju i različitosti i divergencije između zemalja članica u prometnoj i inače politici. Zato ne čudi da strategija unutarnjeg tržišta sama po sebi, odnosno zajedničkog tržišta, i to u cijeloj e, Europi e, e, utječe na ove zahtjeve za privatizacijom kao i na mišljenje uzraženo u mišljenju. Dakle, nedostaje jedna strateška vizija za ovaj sektor koja ne bi bila E, koja, ide dalje od e, javnog sektora gdje bi trebala biti. Dakle, tu nedostaje jedna cijela javna komponenta ove strategije. Osim toga, nedostaje konkretno upućivanje na javne mjere koje bi zemlje članice trebale donijeti. Ovu, ova javna komponenta e, bi trebala biti jače izražena u oba dokumenta. Na primjer, kada govorimo o privatno-javnim partnerstvima, ta privatna javna partnerstva e, zemlje članice i previše koriste, e, a što ima i teške ekonomske posljedice za države članice, a uz to i za građane. Time se pogoršava i kvaliteta usluga, a cijena im je pritom porasla. Tako da, na primjer, govorimo o tome da ograničenja u, e, treba ukidati u području željeznica, a postoje toliki primjeri i u Europi, izvan Europe i u Portugalu e, također. Naime, u željezničkom sektoru se daju koncesije privatno javnim partnerstvima, a što znatno e, povećava troškove korištenja i prometa i osim toga e, općine sada nemaju gotovo nikakav zajednicu, nemaju gotovo nikakav pristup željezničkim mrežama, a trebale bi, e, kako to definiraju strukturnim fondovima. Dakle, naše mišljenje se donekle razlikuje od ovog mišljenja. Naime, mi smatramo da strukturni fondovi trebaju biti korišteni u službi prometne politike za e, jačanje vrijednosti infrastrukture e, i e, u svrhu uklanjanja uskih grla te da, da time i dati doprinos makroekonomskoj politici. Gospodin Kramer. Hvala predsjednice. Zahvaljujem također i izvjestitelju na izvješću i izvje, ovom izvješću. Svakako ovo je jedna središnja tema, znači regionalni razvoj u Europi i a ovaj odbor i odbor regija već e, su uspostavili dobru suradnju i e, uspjeli postići upravo da se komisija pobrine i za prekogranične spojnice jer e, u posljednjim godinama milijarde se euro, e, eura investiraju u Europu u željeznice i drugdje, ali uvijek postoje ove slaba mjesta, u posebice na među, međudržavnim prelazima. I upravo je to ono je najbitnija točka. Naime, e, zemljama članicama nije u interesu, odnosno nemaju u široj slici europsku dodanu vrijednost, nego samo vlastitu interese i ne vide cjelokupnu sliku. I zato je dobro što je sada komisija odlučila 110 milijuna eura e, staviti na raspolaganje upravo za ove prekogranične sekcije. A još jedna napomena o tome kako zemlje članice postupaju s novcem. Već da ste čuli, recimo od Minhena do Berlina, je sada skraćena put za dva sata, to je košlo 10 milijuna 10 e, e, milijardi eura, a 150 milijuna dala je komisija. Međutim, nedostaje 50 km e, do, za ovaj koridor Berlin-Breslau preko do poljske granice koji bi uštedio dva i pol sata. Međutim, ni komisija ni zemlje članice nisu spremni već 25 godina nekako zatvoriti taj na tih 50 km, a to uz onih 10 milijardi gotovo ništa. A imamo i onih 110 milijuna koje je dala komisija, što je bilo lijepo i krasno. I onda su od zemalja tražilo da prijave projekte i onda je Njemačka prijavila projekt Elste I sve je bilo riješeno na nacionalnoj razini, riješeno financiranje Onda su vidjeli, ah, ima europski novac, onda su uzeli europski novac i napravili upravo ono što su inače mogli napraviti sa svojim novcem. I zapravo komisija bi trebala reći da, možete to e, dobiti, ali ako nekako zatvorite i ovaj nedostajuću dionicu preko poljske granice. Znači to bi bila ona europska dodana vrijednost. A drugo, e, poveznice i interkonektivnost e, moraju biti također povest uzeti u obzir. Naime, lokomotive koje mogu e, se koristiti na, e, na svim tim štrekama na primjer, i to bi trebalo uzeti u obzir. A nadalje, e, imamo i europsku kompetenciju za biciklističke staze na duge pruge i tu nedostaje europskog novca i to treba uzeti u obzir. znate da se ja time bavim e, strasno. Jer to potiče biciklistički turizam, a to je ključno za lokalno gospodarstvo, posebice u udaljenim regijama je to bitno i na graničnim područjima. I evo, posljednji tjedan čuo sam jednu brojku. U Brandenburgu, u Njemačkoj 23% svih turista su biciklisti i biciklisti izdaju tri puta e, više novca od e, turista koji dolaze automobilom što ima znatni gospodarski učinak i to također treba uzeti u obzir. E, ne treba nam nužno više novca, ja bih rekao, nego nam treba drugačija politika. lako nastavimo ovako dalje kao sada, E, mislim, e, ako se zainteresiramo samo za projekte za, na 40 godina koji će za 20 godina tek biti napravljeni do pola, to neće nigdje dovesti. Trebamo gledati i manje projekte. I komisiju, evo, pozivam na to. Molim komisiju da se e, više uključi. Mislim, naravno da to sad po, pozdravljamo oni 110 milijuna koji su sad povećani 140 milijuna, to naravno jest dobro i to pozdravljam ali neka ipak uzmu u obzir. Hvala gospodine Kramen, gospodine Rike. Hvala. Neću govoriti dugo. Želim jednostavno reći da nije količina tako je bitna. Naime, ja dijelim e, mišljenje izvjestitelja o tome da iznad svega se ne smije smanjiti proračun. I na, pitam se kako se upravlja financijskom smislu europskim fondovima. Jer u konkurentnim politikama, fondovi za konkurentnost kohezijskih politika je, su oni koje, i to je izglasao naš parlament, gdje se sredstva ne smiju izdvajati za sektor prometa. To je prva glupost. A nadalje kad se gleda koja je e, zona na koju se to odnosi, onda je upravljanje time sasvim dekoncentrirano. Naime, ne možemo tražiti od država članica e, da sasvim odustanu od vlastitih projekata, a treba dakle tražiti e, dodanu europsku vrijednost koja često nije u skladu s našim ciljevima. Kada gledamo na instrument povezivanja Europe, vidimo da kvantitativno i e, kvalitativno to zapravo nema veze s očekivanjima koje bismo trebali imati za kohezijske politike. U konačnici sve ovisi o tome kako se nečim upravlja, a problem e, kohezijske politike je taj način dekoncentriranja, e, dakle što automatski izbacuje europsku dodanu vrijednost. 11 milijuna iz instrumenta e, povezivanja Europe su se pokazali puno bolje utrošenim nego li svi oni novci iz kohezijskih politika u proteklih šest godina. Moramo se usmjeriti na rezultate i vidimo vrlo jednostavno, kada se nečim dobro upravlja, rezultati su dobri, a kada su je loše upravlja, vidi se da su rezultati i tekako ispod očekivanja. Hvala gospodine Rike. Sada se obraćam gospodinu e, Vansanu Leneu iz Europske komisije. Zahvaljujem. E, evo, dvije stvari na koje smo htjeli kratko E, prokomentirati. Prvo stavak D gdje se e, govori o koja su sredstva raspoloživa e, iz europskog proračuna kohezijskog fonda edf a za taj stavak D mi bismo predložili da se izravno uputi i na CEF i na ovih dodatnih 24 milijardera koji su dostupni iz ovog fonda i također ovih 11,3 milijuna milijarde eura koje su prebačene iz e, opće omotnice. E, nadalje nastavak prvi gdje se govori o vrlo niskoj stopi odabira projekata. Naime, ovdje imamo nedavne podatke od e, siječnja o provedbi kohezijskog fonda u RDF-u i podaci, znači sa e, završnim datumom krajem 2017. I za tu godinu imamo e, stopu odabira projekata za promet 61%, e, za TNT 64% i ako se pogledaju željeznice koji se nalaze na TNT mreži 66%, dakle što se tiče odabira projekata i kohezijsku politiku, brojke izgledaju obećavajuće nakon četiri godine programa i mislimo da je dobra količina sredstva alocirana sredstvima. Podaci koji su navedeni i u nacrtu mišljenja odbora regiji o kilometraži odabranih projekata su sve podaci koji su prikupljeni u svibnju 2017. E, sa krajem 2016. I tu su dva mehanizma koja stoje u e, pozadini toga. Krajem 2016. zaštita nacionalnih alokacija e, u okviru CFS završila, tako da se više usredotočeno na alokacije projekata iz kohezijske politike, a drugo razdoblje 2013. je bilo Ako pogledamo posljednje podatke i e, stopu odabira projekata, situacija je zapravo prilično dobra. Hvala. Sada ponovno dajem riječ gospodinu Zlotovskom. Izvolite. Zahvaljujem na svim komentarima e, i raspravi. Nadam se da će iz toga proslijediti dobri komentari i da ću moći uključiti amandmane u mišljenje. A također bih e, želio e, reći nešto ono što je rekao gospodin Van de Kamp. Naime, kad se govori o načelu use or lose, iskoristite ili izgubiti, mislim da sam prilično skeptičan jer znam da ako se nešto ne napravi, nije ni plaćeno, ali ni ne postoji. Recimo, to je cesta koja ne postoji, to je zapravo gubitak, ako baš e, to hoćemo tako reći. Naravno, da. Neke zemlje članice ne izlaze dobro na kraj sa mogućnostima i prilikama koje se nude, pa uvijek kažem da bismo trebali poboljšati protok informacija o sredstvima, o tome kako doći do sredstava. I mislim da ću stati evo tu i nadam se da ćemo imati dobre amandmane i da ću sve e, amandmane moći uključiti u mišljenje jer zapravo nema ovdje nekakvih sukoba ili političkih razlika u mišljenju. Hvala lijepa izvjestitelju. Rok za ulaganje amantmana je do 22. veljače u 18 sati. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razrešnici za 2016. godinu ka Europskoj komisiji, tako i agencijama. To je inače u nadležnosti odbora za ustavna pitanja. E, s nama je nekoliko izvjestitelja. Najprije će riječ imati gospođa Monte, gospodin Ferber, gospodin Junte, gospođa Meissner i ponovno gospođa De Monte na kraju. E, a, e, dakle, sada dajem odmah riječ gospođi De Monte. Hvala vam. Prije svega hvala izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama koji su podnijeli amandmane. Primili smo ih 20. Došli smo do kompromisnog teksta. Dakle, imamo i nacrt mišljenja. Naglašeno je da mreže TNT možda nisu postignule željeni napredak, te se evo nadamo da će koordinatori dati svoju ocjenu kada je riječ o dovršenim projektima, poboljšanjima koja su provedena, te dakle obuhvaća i analizu, odnosno ocjenu neravnoteža koje postoje u Europskoj uniji, odnosno među državama članicama. Dakle, pozivamo Europsku komisiju, ali i mi se moramo suočiti sa potrebom stvaranja mehanizma kojim će se povećati dodana vrijednost koju daju europski fondovi, a kada je riječ o dovršetku mreža NT. I za kraj smatram da bi bilo dobro provesti dubinsku analizu kada je riječ o učinkovitosti fondova i postizanja rezultata, dakle sve u skladu sa skorim donošenjem novog e, VFO-a. Tu sam uzela u obzir komentare e, kolega koji su izneseni putem amandmana. Na taj način e, smo odlučili da bi ovdje bilo potrebno pružiti odgovarajuću i tehničku pomoć pri provedbi. Hvala svim kolegama na radu. Hvala lijepa gospodine Monte. Sada riječ ima gospodin Wim van de Kapp, koji će govoriti u ime gospodina Ferbera, gospodin Ferber nije danas mogao doći. Hvala vam. Markus Ferber je zadužen za e, dvije različnice. On je analizirao tekstove, primio amandmane, izradio nacrt mišljenja. Međutim, evo on sam veli ovdje nema velikih razlika i može se odmah sutra preći na glasanje. Hvala. Gospodin Delunde, izvolite. Hvala vam. Započet ću sa EAS-om za koju sam odgovoran. Dobili smo amandmane kolega, ovdje smo etička pitanja, prijevare, Brexit. To smo uzeli u obzir sve, dakle osim jednog. Imamo dakle zbrajanje višaka na koji način se oni mogu iskoristiti, trošenje resursa, dakle ne možemo podržati amandman četiri. Govorim također u ime kolega Basa Ekauta. Dakle, tu smo također uzeli odgovarajuće, uzeli smo u obzir amandmane koji su primljeni. Hvala lijepa. Hvala gospodine Delunde. Gospođa Gezine Majzner sada ima riječ. Hvala, ja sam, e, ja govorim e, o EMSI, već sam zadnji put rekla odlično radi svoj posao, također, također je uštedila nešto na osoblju i kadru, iako im treba više kadra, znači sve je sasvim u redu i zapravo imamo i vrlo malo amandmana, samo četiri sve skupa i sve smo ih saželi u jedan kompromis i mislim da ćemo to riješiti sporazumno, izvjetelju sjeni svi su se slagali sa mnom i Dakle, i u ovim kompromisima smo naglasili e, sinergije s drugim e, agencijama, posebice što se tiče e, izbjegličke krize, zato tuše M se preuzela malo više, a tereta znači sve u najboljem redu. Hvala ponovno gospođa Demonte. Hvala vam. I vezano za ovu temu još jednom hvala kolegama, nemamo puno amandmana, njih dvanaestak, nemamo s njima nikakvih teškoća. Postignuli smo sporazum kada je riječ o evaluaciji troškova i o evaluaciji dakle višegodišnjih ugovora prije pokretanja javne nabave. Mislim da je to nešto sa čime se svi možemo složiti. To bi trebalo jednostavno biti pravilo za sve javne nabave i nema tu nikakvih problema u izradi ovog nacrta mišljenja. Merci beaucoup, madame Demonté. Donc je vais... Hvala vam. Sada otvaram raspravu o svim agencijama i e, po pitanju različnice Europske komisije. E, gospodin Zlotovski, vi ste se prvi javili za riječ, izvolite. Hvala vam. Pa da, postignuli smo napredak u glavnim dijelovima projekata TNT koji se financiraju iz europskih fondova. Trebalo bi također ocijeniti na koji način doprinosi dakle EFSI ovim tradicionalnim instrumentima. Tu je CEF i valjalo bi pogledati ovu geografsku distribuciju sredstava. Imamo također blending koji možemo pozdraviti u ovom sektoru. Međutim, potrebno je dobiti podršku stručnjaka kako bismo postignuli najbolje moguće rezultate. Dakle, da, podržavamo e, zaključak koji se nalazi u nacrtu mišljenja i dajemo razrišnicu. Što se tiče Agencije za pomorsku sigurnost i ovdje podržavamo zaključke iz mišljenja, dajemo razrišnicu, što jednako je sa Agencijom za željeznički promet. Hvala vam. Merci beaucoup, monsieur Zlotowski. Hvala gospodinu Zlotovski. Gospodine Telička, izvolite. Hvala vam. A prvo nekoliko riječi o općem proračunu Rekao sam već da je to jako dobar prijedlog. Drago mi je da su amandmani bili pozdravljeni. Jasno je da je potrebna evaluacija. To je istaknula i kolegica Demonte. Dakle, govorimo istim jezikom u tom smislu. Sada bih govorio opet u ime kolege Miltenburga i to o Eazi i Sesaru. Dakle, u ime našeg izvjestitelja u Sjeni želim istaknuti da pozdravljamo različnicu Sesaru. Što se tiče one EASI, stavljam ovdje minus kod amandmana broj šest slažemo se sa novim propisima o korištenju bespilotnih letjelica. Međutim, kada je riječ o reviziji temeljnih pravnih tekstova EASE, smatramo da amandman broj 7 obuhvaća ova oba pitanja. Također bismo željeli da dakle, ostali klubovi podrže za drugi dio stavka e, amandmana 7. Dakle, govorimo o smanjenju poticaja od strane Europske unije, dvije trećine sredstava u EAS-u već uplaćuje industrija. To je dobro zato što od njenog rada ima koristi i sama industrija, riječ je primjerice o davanju odobrenja. Međutim, kada je riječ o nadzoru, tu ne bi trebala financijski utjecati industrija, jer je to u interesu Unije. Nadam se da će se to naći u tekstu. Dakle, stoga će biti potrebno nastaviti financirati ovu agenciju, te smo s tim u vezi podnijeli amandman broj 4. Radujemo se glasanju i konačnoj verziji izvješća. Merci beaucoup, monsieur Madame Foster, la parole est à vous. gospođo Foster, izvolite. Hvala vam. Hvala kolegici De Monte. Nekoliko komentara, dakle, EASA i Cesar. Što se tiče ssr svi želimo poslati jaču poruku državama, članicama. Vidjeli smo što se događa, ne možemo implementirati drugi paket, imamo dosta smiješan sukob tu, ne postižemo napredak kada je riječ o rješavanju fragmentacije zračnog prostora, tu se moraju preuzeti odgovornosti od strane država članica jer infrastruktura postoji. Naravno da ćemo podržati odavanje ove razrješnice Također dobro da smo prepoznali pitanje bespilotnih letjelica, odnosno dronova. Evo ja sam se bavila već tim pitanjem i e, bavit ćemo se ovim pitanjem zasigurno i u budućnosti. Što se tiče izvješća Dalunde i EASE, slažem se sa komentarom Pavela Teličke u amandmanu broj četiri, Dakle, sredstva Evropske unije. To su sredstva relativno mala, a agencija radi na području cijele Evropske unije. Ne znam hoće li ona ostati e, ustrojena na taj način budući da većinu sredstava sada dobiva od same industrije i na koji ćemo način ostati uključeni u njezin rad. I zato moramo osigurati, odnosno zadržati ova postojeća sredstva koja dolaze iz europskog proračuna. Potom područje primjene, dakle koje se povećava, obuhvaća bespilotne letjelice, to valja pokriti sredstvima. Pitanje za zastupnika Dalundea, amaman 3 o razlikama Nadam se da će mi on tu moći pojasniti stvari iz tog amandmana. htjela bih da, za razrešnicu smo, ali htjela bih ovdje čuti objašnjenje vezano uz ovaj amandman. Hvala lijepa. Gospodin Tošanovski. Ja, e, e, radi se o vrlo e, recentnom projektu koji je međutim već pokazao veliku vrijednost i veliku perspektivu koju ima za budućnost. Naime, može poboljšati željezničke projekte. Želim čestitati gospodinu Ferberu Naime, e, njegovo mišljenje predstavlja vrlo dobru podlogu za rad na odboru TRAN. Naime, ima puno amandmana kojim je i tekako poboljšao naše znanje o e, tvrtki Shift to Rail. Hvala dakle još jednom gospodinu Ferberu i uvjeren sam da ćemo bolje zahvaljujući tom izvješću raditi u budućnosti, a isto tako da ćemo poboljšati e, perspektive vezane za željeznički promet u Europi. A sada dajem ponovno riječ gospodinu Delundeu. Da, što se tiče amandmana 3, Alda, dakle, riječ je o razlikama propisima kad je riječ o rukovanju osnovnim osobljem, dakle to se regulira i putem nekih drugih agencija, to sam eh, htio istaknuti, to mogu podržati. Autori amandmana morate upitati nešto više o tome. Hvala. Madame de Monte. Hvala gospodin Delunde, gospođo Del Monte. Hvala. Evo vezano uz e, su podržavamo amandmane. Smatramo da je ovaj nacrt e, mišljenja izvrsno i možemo podržati i amandmane. To je sve. Merci beaucoup. Madame Meissner. Hvala, gospođo Meissner. Pa ne, koliko ja vidim sve u najboljem redu. Dobro, prema tome sve je rečeno o ovome, a glasanje je sutra u 9 ujutro. Tada ćemo glasati o e, razrešnicama svim agencijama. Nastavljamo sada s Europskom strategijom za e, sustav sustave u prometu koji su međusobno povezani. Odmah dajem riječ izvjestitelju, nakon toga izvjestitelji u sjeni, a za kraj će, e, će govoriti predstavnici Europske komisije. Evo, izvolite. Hvala vam. Prije svega bih e, čestitao na suradnji svim onima e, koji su sudjelovali na ovom projektu i svima bih također i e, zahvalio. To obuhvaća i naše osoblje ovdje u odboru, dakle tran i tajništvo Također hvala izvjestiteljima u Sjeni, oni su tu uložili mnogo napornog rada. Ja sam svjedočio izradi više izvješća i doista je rijetkost da se izvjestitelji u Sjeni uključe na ovako aktivan način. Htio bih vas podsjetiti da smo na ovom izvješću počeli raditi prije gotovo godinu dana. Održali smo raspravu u rujnu, potom smo u studenom predstavili izvješće, primili amandmane, primili smo ih 107, o njima smo raspravljali. U našem radu je sudjelovalo i više od 17 predstavnika industrije, tako smo na kraju došli do kompromisnih amandmana, oni su ishod dakle ovog našeg rada. Trebali smo raspravljati samo o malom broju njih. Uspjeli smo ispoštovati e, rokove. Htio bih da smo uspjeli postignuti napredak po više pitanja, Međutim, nismo mogli pred evropske institucije i agencije stavljati tako ambiciozne zahtjeve. Pa čak ni kada govorimo o tako važnim stvarima koje utječu na živote naših sugrađana. Ovo su izuzetno važna pitanja i stoga je svaki napredak koji smo postignuli doista važan i Envi i Libe su ovdje dali svoje mišljenja, njih smo uključili u konačni tekst kada on bude usvojen, onda će parlament ovom pitanju imati jedinstveno stajalište. Ja bih vam predstavio nekoliko pitanja u kojima je došlo do izmjene formulacija. Dakle, stavak 15 o neutralnosti tehnologije, na primjer, tu smo imali dosta važne rasprave. I sustavi trebaju ostati otvoreni, mi moramo također biti otvoreni prema tehnologijama koje možda još uvijek nisu izumljene. Mislimo na korištenje dakle, pametnih telefona, aplikacija Oni su u početku također smatrane nebitnim, ali evo vidite danas gotovo da ne možemo živjeti e, bez njih. Također i e, valja predvidjeti stvaranje interoperabilnih sustava, tehnologija tu pritom mislim na usluge iz sustava ITS. Imamo 16 država članica koje su se već opredijelile za ovaj sustav. Dakle, ITS G5. One su dakle već spremne. Međutim, moramo predvidjeti nastanak mogućih novih tehnologija tim je povezano dakle kompatibilnost sustava i njihova interoperabilnost. Dakle, kompromis se upravo bavi ovim komunikacijskim tehnologijama, bilo da su u pitanju sateliti ili mobilni telefoni. Imamo s tim u vezi kompromis 22. Tu smo također imali žustru raspravu. Znali smo da je riječ o važnom pitanju, možda smo na neki način otvorili Pandorinu kutiju. Ali mislim da se možemo složiti da podaci koji se nalaze u vozilu i pristup tim podacima da je od ključne važnosti, da će to značajno utjecati na razvoj u budućnosti. Imali smo žestoke rasprave, sve dok nismo uspjeli doći do kompromisa. Tražimo od komisije da izradi propis do kraja ove godine, da ostane otvoreno pitanje tko i kako dakle, može doći do podataka koji se čuvaju na vozilu. Pitanje zastupnika Miltenburga, iako on danas evo, nije ovdje. Zahvalio bih mu na izradi mišljenja u ime odbora IMKO, dakle amandman 173, to je nešto što mogu podržati na našem popisu za glasanje. Imali smo tu minus na popisu, ali riječ je o greški, dakle želim ovdje reći da podržavam taj amandman te da ovome ne trebamo sada raspravljati idućih pol sata. Kompromis 14. o tome smo raspravljali, tu je također sudjelovao zastupnik Miltenburg, predlagao da se stavi naziv, dakle, proizvođača vozila, da se osiguramo da oni ne čuvaju i ne distribuiraju dalje prikupljene podatke bez dozvole onih koji, dakle, od kojih dobivaju te podatke. Ja se s tim slažem, ali predlažem kompromis i to na način da e, vozači mogu dati svoj informirani pristanak na korištenje ovih podataka. Potom amandman podpredsjednika odbora, dakle, to je nešto što je dostiglo u posljednji čas i toga bih se htio dotaknuti, dakle, amandman 60 šest mogu ga podržati. I, dakle, sve je u skladu sa izvješćem KOH koji smo prethodno usvojili uz veliku većinu glasova. Evo, zamolio bih vas za potporu vezano uz ovaj moj tekst. Nalazimo se u zbudljivim vremenima, ona su iza nas, ali ispred nas, ali uspjeli smo se uhvatiti u koštac sa ovim pitanjem i evo, zamolio bih kolege da podrže moje formulacije sutra na glasanju. Merci beaucoup. Hvala najljepša izvjestitelju. Sad dajem riječ gospođi Verkunen, izvolite. Hvala lijepo. Hvala izvjestitelju i izvjestitelju Malo sjeni i Mislim da i već nacrt izvješća naših izvjestitelja je bio dobar temelj za rad i nakon mnogih pregovora, amandmana i tjedan i tako dalje. Mislim da je ovo izvješće još bolje od nacrta. Tako da mislim da smo imali dobru suradnju i dobro uravnoteženi ishod. I želim podcrtati zapravo iste stvari koje je već rekao izvjestitelj, jer e, to su sve stvari u kojima smo vodili najviše rasprava, jer su ključni za ovo izvješće. Jedna je samo pitanje sama tehnologije, jer već znamo da postoje razne raspoložive tehnologije i svaki puta, e, mislim, tehnologija se cijelo vrijeme i dalje razvija, tako da je bitno dogovoriti komunikacijski pristup koji će biti tehnološki neutralan, uključivati sve tehnologije kako bi se omogućila najbolja potpora korištenju temeljem CTS sustava. Također važno je da svim tehnologijama omogućimo postojanje i konkuriranje na tržištu kao i ključnim novim inovacijama priliku za rast i razvoj. Tako da mislimo da je ovo prilično dobar i uravnotežen kompromis. Također želim podcrtati važnost kompromisa 22 o pristupu podacima u vozilima. Naime, važno je da osiguramo da cijela lanac vrijednost u automobilskoj industriji krajni korisnici mogu iskoristiti sve prednosti digitalizacije. Tako da je važno zajamčiti eh, jednake uvjete za sve eh, eh, tržišno natjecanje i omogućenje novih inovacija. Također važno osigurati sigurnost po pitanju pristupa i pohrane takvih podataka. Stoga mislim da je doista ključno da komisija objavi legislativni prijedlog o e, podacima u vozilima ne kasnije, odnosno najkasnije krajem ove godine, jer to je jako važno. Dio izvješća koji smo, to je dio izvješća koji smo dogovorili po ovom pitanju. Podupiramo sve kompromise i još jednom zahvaljujem izvjestiteljima i izvjestiteljima u Svijeni i svi smo dobro raspravljali, svi su se pokazali voljnim na kompromise i bilo je doista zadovoljstvo s vama surađivati. Merci beaucoup, Madame Monsieur la parole est à vous. Hvala, gospodine Zlotovski. Imate riječ. Zahvaljujem izvjestitelju na odličnoj organizaciji pregovora kao i na kompromisnim prijedlozima. Mi podupiramo sve napore kojima je za cilj stvaranje inteligentnog i modernog e, sustava prometa Europske unije jer mislimo da je to jedini način da se smanji broj nesreća u prometu. A to će nam pomoći također i da promet postaje okolišno prihvatljiviji, ali trebaju nam strategije i jasni pravni okvir kako bismo mogli pomoći e, istraživačkim institutima u zemljama članicama da razvije vlastite tehnologije. Europa treba iskoristiti svoj puni potencijal kako bi išlo što dalje i što brže u tom pogledu. Drago mi je što govorimo o konkretnim e, rokovima i podacima koji će mobilizirati Europsku komisiju. A svi su ti rokovi važni iz perspektive buduće proračunske perspektive, dakle, koje uključuje ambiciozne planove digitalne agende. Bez prave potpore za istraživanje, razvoj, razvoj inovacija, teško da ćemo postići napredak. Te još jedna važna stvar je pitanje zaštite podataka i e, zaštite osobnih podataka i privatnosti. Mislim, podaci će se prikupljati, a postoji i prijetnja napada tako da moramo uzeti to u obzir i podaci koje prikupljamo ne smiju ni na koji način biti kompromitirani te, ni, e, te propisi ne smiju biti e, prepreka razvoju inovacija i najboljih tehnologija za komunikaciju između e, vozila i infrastrukture. Tako da mi je drago što je to također zacrčano i u amandmanima. Dakle, upravo ovo pitanje neutralnosti tehnologije. ECR, dakle, podupira ovaj tekst. Hvala. Hvala. Gospodin Telička, izvolite. Hvala predsjednice, puno toga već e, rečeno i o izvješću i dobroj suradnji sa izvjestiteljem. Ja samo to mogu ponoviti u ime i <laughs> kolege kao i zahvaljuje i vašem asistentu jer e, čujem da je suradnja bila interakcija odlična na svim razinama. Dakle, Želim samo u ime kolege dakle reći da će kolega potupriti sve kompromise koji su postignuti te kao što je već rečeno on će zamoliti komisiju i potaknuti komisiju te u tom smislu govorio i svakako ime Alde da se objavi legislativni predlog o pristupu podacima u vozilima e, do kraja godine, a posebice uzimajući u obzir punu e, puno poštivanje e, opće uredbe zaštiti podataka i e, time osiguravajući najviše standarde za potrošače. Znači, u, dakle, evo, puno potpora svim kompromisima s naše strane. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Telička, gospodin Hvala, ovo je bilo odlično izvješće. Imali smo e, konstruktivni kolaborativan proces. Zahvaljujem izvjestitelju. Podupiramo sve kompromisne amandmane i izvješće u cijelosti, a naši amandmani o intermodalnosti su održivosti, privatnosti, zaštiti podataka, transparentnosti u financiranju, bili su svi uključeni, pa zahvaljujemo još jednom. Hvala. Hvala gospodine Hvala i s naše strane zahvaljujemo izvjestitelju na odličnom izvješću. E, vidim e, i odličnu e, poveznicu sa mojim izvješćem o većoj sigurnosti vozila i tu svako ne treba isto zaostati. Što se tiče kompromisa 11, jedna napomena ipak s moje strane u zadnjem dijelu kompromisa kaže, ukazuje da sustavi za pomoć vozaču trebaju se dalje razvijati i, i obavezno ugrađivati u vozila. Naime, zapravo ne želimo možda sve sustave propisivati ove pomoći e, za vozače, samo oni koji su relevantni za sigurnost, pa bih još e, dodao, znači još i riječ certain ispred e, driver assistance systems uh, sustava za pomoć vozaču znači da određene sustave treba obvezno ugrađivati znači riječ određeni certain će trebati baciti još što bi bilo onda kompatibilnije s mojim izvješćem koje je usvojeno sa velikom većinom. Hvala. Hvala lijepa. Sada ću se obratiti predstavniku komisije. Nema ga. E, nisam baš zadovoljna kad trebam čekati Europsku komisiju.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 predstavnik Europske komisije o izvješću gospodina Ujhelija. Van der Linde, e, ste gospodin Van der Linde. Ne, a, ako dopustite, imamo ravnopravnost spolova. E, da, da, gospođa, dakle, izvolite. Hvala, evo, oprostite na ovom malom kašnjenju. Evo, da eh, te, ovo sve što sam eh, nakupila u kilama tijekom Božića me nije, eh, nije omogućilo da brže trčim, pa eto, oprostite. Dakle, evo mi smo pažljivo pogledali nacrt mišljenja koje je pred nama i odlično odrađeni posao brojnih članova ovog odbora u podnošenju amandmana i mislim da načelno vidimo ovo kao jačanje našeg E, naših napora e, kao potpora da radimo brže i učinimo još i više, ali također i da dalje e, razvijamo ovaj veliki potencijal ovih sustava za građane i za proizvođače u poboljšanju sigurnosti prometa. Ono što želim naglasiti posebice da s našom strategijom za ko kooperativne inteligentne prometne sustave potičemo niz načela, to ste vidjeli, jer tu tehnologiju ne vidimo e, s, izolirano kao, nego kao dio jedne cjelokupne slike e, e kooperativne e, tehnologije. Puno je toga učinjeno od e, same strategije i izvješća o platformi i, mnogi, i kolege iz e, automobilskog sektora puno su to učinili, puno su toga učinili u ovom razdoblju do usvajanja izvješća. Još jedna stvar koju E, smo vidjeli tijekom rasprave o nacrtu mišljenja amandmanima je popis usluga koje želimo da se počnu koristiti 2019. U tom smislu želimo kazati na nekoliko stvari. Mislim, e, e, rečeno je da bi e, rečeno je da E, se mora e, raditi na tehnološkoj neutralnosti e, kako bi te usluge bile tehnološki neutralne i mogle se provoditi u cijeloj Europskoj uniji na jednak način. Naravno, mi podupiramo načelo tehnološke neutralnosti. Još jedna stvar. Sama strategija već je utvrdila određene ključne ciljeve, već vidimo da je dio proizvođača vrlo aktivan i priprema se za rok ovaj 2019. A mi očekujemo da e, će se veliki broj vozila upravo od tog datuma početi koristiti na takav način. A još jedan važan element e, koji je važan i za e, ovaj odbor je ono što se radi u području kibernetičke sigurnosti. Razvijaju se razne smjernice za pouzdane poruke koje se neće dati presretati ili piratirati, tako da je osiguranje visoke e, razine sigurnosti koja ne smije e, pak utjecati na interoperabilnost e, kooperativnih inteligentnih prometnih sustava. Dakle, sa strane komisije mi smo već počeli razvijati ono što je spomenuto u strategiji, delegirani akt za ove sustave. Imali smo i sastanak s dnevima članicama, te radionicu za predstavnike proizvođača. Mislim, to je doista e, aktualna tema koja pobuđuje puno zanimanja, ali i zabrinutosti. Tako da jedna od stvari koju doista cijenimo je potpora od strane Europske parlamenta i E, činjenice kako e, uključiti interoperabilnost na ovom temelju. E, to je bitno kako bismo poticali investicije u ovom području što je više moguće, a istovremeno očuvali mogućnost investicije. A i mislim da sam već spomenula načelo kompatibilnosti a e, sa postojećim tehnologijama. A e, u našem dokumentu ne fokusiramo se samo na kratkoročnu strategiju, nego pokušavamo što je više moguće gledati i prema budućnosti kako bi usluge koje želimo da se počnu koristiti e, i da se na najbolji način iskoriste novi razvoj u komunikacijskoj tehnologiji kao što su 5G, E, prilike i mogućnosti u budućnosti kao recimo i satelitska komunikacija su dio toga svakako. Evo u ovom trenutku mogu samo reći da u velikoj mjeri podupiramo e, ono što radi parlament i hvala na zanimanju koja je iskazana za ovu temu e, u ovom odboru i na tom vam svakako zahvaljujemo. Merci beaucoup. E, puno hvala, gospođo Claire de Pre. A da li vaš kolega e, želi nešto dodati? Ne želi. U tom ću slučaju riječ dati izvjestitelju. Izvolite. Predsjednice, e, Predstavnica komisije spomenula je da odbor TRAN Europskog parlamenta se čini jako zainteresiranim za ovu temu, a ono što mogu obećati je da će to ostati tako i da ćemo nastaviti biti zainteresirani, molimo, i da nas nastavite i dalje pozivati na sve sastanke i razgovore, dijaloge o ovom pitanju, e, pitanju kooperativnih inteligentnih prometnih sustava. Hvala svim još jednom e, kolegama na suradnji. Pa dvije stvari. Prvo, ja prihvaćam predlog potpredsjednice. Bili ste u pravu. Moramo e, uskaladiti, kao što je potpredsjednik rekao, ova dva izvješća, pa ćemo e, izmijeniti malo tekst u tom smislu. A drugo što sam htio reći je pozvao bih e, sve izvjestitelje o sjeni su izvjestitelje i svi će dobiti dobru finu bocu mađarskog vina e, kao zahvalno na odlično odrađenom poslu i nadamo se da sutra neće biti prometnih problema u Briselu i da će sutra svi biti u devet Pristi na glasanju. Bilo je zadovoljstvo surađivati. Hvala. Merci, monsieur J'espère que les... Ah, hvala lijepo, Nadam se da će izvjestitelji u sjeni nakon glasanja sa svim drugim kolegama podijeliti te flaše vina. Dakle, sutra u 9 sati počinje glasanje. I sa žaljenjem e, moram izjaviti da je sada kraj sastanka odbora za promet. Vidimo se sutra u 9 ujutro dok se sa koordinatorima e, ćemo naš sastanak koordinatora održati u 16.40. Imamo 20 minuta stanke i 20 minuta ranije počinjemo. Nadam se da ste svi slažete. Dakle, vidimo se sutra.